E, napušta Alde i e, biti postaće neopredjeljena. E, imam još drugih imenovanja koje će biti objavljene u zapisniku. Ova se imenovanja smatraju usvojenima. U srijedu ću sukladno članku 74 poslovnika zajedno